sam e, bio zauzet zbog onoga što se dogodilo u nedjelju slijepodne. Na e, točki dnevnog reda je e, izvješće o štokomskom programu i sada odmah pitam izvjestelja ima li kakvih komentara. Nema. Prelazimo onda odmah na glasanje. Tko je za? Amandmana broj 1. Protiv? Sada ćemo to morati provjeriti. E, mislim da je bilo usvojeno. Sad se glasanje zatvara. 30 e, za, 32 protiv, odbija se. Kompromisni amandman broj 1, tko, za tko je protiv, usvaja se. Amandman broj 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 7 tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. 8 tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. S istom većinom. Amandman broj 11. Tko je za? A, 8 se e, je odbijen. 9. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Ne, e, odnosno odbija se pa ćemo provjeriti jer nije jasno. O, dakle, broju 9. Glasanje je zatvoreno. 22 za, 42 protiv, odbija se. Broj 10 za, protiv, suzdržani, odbija se. 11 tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo. Glasovanje je zatvoreno. Da, usvaja se 36 za, 28 protiv. 12. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se, ako se ne varam, ajde da provjerimo ili svi mislite da je u redu ovako. Glasanje se zatvara. Usvaja se. Prelazimo sada na kompromisni amandman broj 2. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Provjerimo. Glasanje se zatvara. Pri, e, usvaja se. 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Glasanje je zatvoreni? 35. se odbija. 20. tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 21. tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 22. tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 23. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 24. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 25. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 26. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 27. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 28. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Mislim ipak da se odbija. Glasanje je zatvoreno 45. 18. Dakle, usvaja se. 29. i to je usmeni amandman tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 30. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 31. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 32. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 33. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 34. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 35. E, tu glasamo po dijelovima. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjerimo. Usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 36. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 37. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 38. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 39. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 40 biti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Elektronsko i u ovom tekstu. Glasanje je zatvoreno. Pedeset četiri naprema jedanaest usvaja se čestitam izvjestitelju. Prelazimo sada na izvješće o industrijskoj politici za svemir. E, po toj temi je najstručniji zastupnik Kronberger. Imate li primjedbi neka? Ne, nije tu. A netko mi je upravo rekao da je u orbiti. Prelazimo dakle na glasanje. Kompromisni amandman broj 1 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis broj 2 za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 8 za protiv suzdržani usvaja se. 9 za protiv suzdržani usvaja se. 10 za protiv suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman broj 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman broj 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman broj 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17. za protiv suzdržani usvaja se. Peti <clears throat> koji je za protiv suzdržan usvaja se. Elektronsko glasovanje, završno elektronsko glasovanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 52 glasa za, 6 protiv, 5 suzdržanih. Poslat ćemo telegram izvjestiteljici. A sada prelazimo na situaciju s ljudskim pravima u e, Sahelu. Izvjestitelj gospodin Tanok želi nešto reći. Hvala. E, ova je glasačka lista bila vrlo, vrlo duga. Debata koja se vodila bila je jako podijeljena i vrlo živa. Većina problema odnosila se na pitanja zapadne Sahere a sam dio koji se odnosi na Sahel nije uopće kontroverzan. Molim vas za e, strpljenje i uvjeravam vas da će izvješće biti vrlo pomno sročeno. E, međutim, radi se o vrlo složenoj temi, dobili smo jako puno amandmana, mnogo kompromisnih amandmana, ali uvjeravam vas da će to biti e, prilično uravnoteženo i da ćemo se dobro pripremiti i da će izvješće biti u redu i na plenarnom zasjedanju u listopadu. Dakle, 36 kompromisnih amandmana, što je, mislim, rekord. Uvijek se čovjek nađe pred nekim novim izazovom u životu. Počnimo. Kompromisni amandman broj 1, koji je za, protiv, usvaja se. E, kompromisni amandman broj 2, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman broj 90. Tko je za, protiv? Suzdržani odbija se. 92. Za, protiv, suzdržani usvaja se. 93. Za, protiv, suzdržani usvaja, odbija se. 94. Za, protiv, suzdržani usvaja se. 95. Za, protiv. Još jednom ponovimo. 95. Tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. 96. za, protiv, suzdržani usvaja se. 97. za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromisni amandman broj 3. Tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. 101. amandman. s dodatkom koja stoji u listi za glasanje za protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman broj 4. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 104. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Peti Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. 108. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 109. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman broj šest. Ne, sto 109. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. sto e, kompromisni amandman broj šest. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sto 116. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Sto 117. 117. 116 ispravlja se prevoditelj. 116. amandman. Glasanje je zatvoreno. E, Guje i e, pučani su e, dobro glasali, dakle usvaja se. 107. za, proti, 117. usvaja se 118. tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se 119. za, protiv, suzdržani, odbija se 120. za, protiv, suzdržani, nije jasno. Mislim da se odbija, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 41 za, 24 protiv, usvaja se. 131 e, za, protiv, suzrani usvaja se. 122 za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromisni amandman broj 7, tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. 127. E, amandman za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromisni broj osam, Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 130. Glasanje po dijelovima. Prvi dio. Tko je za? Sve do teksta do dane politike. Odvija se. Drugi dio. Za, protiv, usvaja se. 132. Tko je za, protiv? Provjerimo. Glasanje je zatvoreno. 34 za, 32 protiv usvaja se. Kompromisni broj 9 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni 10 za protiv suzdržani usvaja se. Amandman e, broj 139. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 140. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 11. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 12. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se amandman. E, broj 149. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 150. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 151. <clears throat> Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 152. Za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 153. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 154. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 155. Za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 156. Za protiv suzdržani usvaja se 157. za protiv suzdržani usvaja se 158. za protiv suzdržani usvaja se 159. tko je za protiv suzdržani usvaja se 159. se usvojio Glasanje zatvara. 34 za, 35 e, protiv. Za, protiv, suzdržani usvaja se. 100 i 61. Tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. 162. Za, protiv, suzdržani usvaja se. 163 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni amandman broj 14. Tko je za protiv suzdržani usvaja se. 166. Za protiv suzdržani usvaja se. 167. Za protiv suzdržani usvaja se. Provjerimo. 167. Glasanje je zatvoreno. 26 za, 38 protiv. Odbija se. 168. Za, protiv. Provjerimo. Glasanje je zatvoreno. 28 za, odbija se. 169. O prvom dijelu za protiv suzdržani odbija se, drugi dio za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni broj 15. Tko je za protiv suzdržani usvaja se. 175. Tko je za protiv su... Provjerimo. Glasanje je zatvoreno. 29 za, 37 protiv, odbija se 176, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Ne, sljedeći otpada. 178. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 16. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 100 81. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 182. za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, zapravo slijedimo e, listu za glasanje. Kompromisni broj 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 184. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Međutim, provjerimo. Poznanje se zatvara. 37 za, 28 protiv. Prema tome usvaja se 138 za protiv. Nitko ne sudjeluje, prema tome usvaja se. 189. Tko je za, protiv suzdržani, usvaja se. 149. Za, protiv suzdržani, usvaja se. 191. Za, protiv suzdržani, provjerimo. Glasanje se zatvara. 36 za, 29 protiv, usvaja se. Kompromisni broj 18, oprostite, 192. Tko je za? 192. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman broj 18. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 196. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja, odbija se 197. za, protiv, usvaja se. Glasanje je zatvoreno. 35 za, 30 protiv, Dakle, usvojeno. Sto devedeset e, Znači, moramo glasiti o ovome. E, amandman tko je za 198, e, protiv suzdržani usvaja se. 199. Tko je za, protiv suzdržani usvaja se. 200. Tko je za, protiv suzdržani usvaja se. 201. Za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni broj 19. Za, protiv suzdržani usvaja se. 204. Za, protiv 204. iz početka za, protiv, usvaja se. 205. tko je za, protiv, suzdržani, provjera. Glasanje je zatvoreno. 29 za, 30 protiv, prema tome odbija se. Bio je to, mislim, glas gospodina Gala. Kompromisni broj 20, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 210. 211. Ajde, prvi dio, najprije tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. O kojoj zemlji sada govorimo? Ili su to e, paralelni prijedlozi? Tko e, je veleposlanik koji je poslao pozitivno izvješće? 230. E, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 214. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 215. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 216 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 217. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 219. za, protiv, suzdržani. Provjerimo. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. 230. E, za, protiv. Suzdržani usvaja se. 221. Tko je za? Tko je za 221? 219. je odbijeno. 223. Za, protiv. Suzdržani. Odbija se. 224. Za. Provjerili smo 223. Moramo provjeriti, dakle, 223. Amandman broj 223. Glasanje je zatvoreno. E, 26 naprama 38. Odbija se. 225 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni broj 21 za protiv suzdržani usvaja se. 229 za protiv odbija se. 230 za protiv suzdržani odbija se. 231 za protiv suzdržani usvaja se. 232 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni 22 usvaja se. 236. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. 237. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis broj 23. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 240. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni broj 24. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 234. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni broj 25. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 248. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 249. Za? E, protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni broj 36. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 252. Za? Tko je za 252. Za? protiv suzdržani odbija se. Dalje. Amandman 253. 253 za, protiv, suzdržani usvaja se. Zatvaram glasovanje. 40 za, 23 protiv, dakle usvaja se. Ne vjerujete mi? 257. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 258. Za, protiv, suzdržani. Provjera. Otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. 38 za, 26 protiv, usvaja se. 261 za. Dvijesto šestdeset prvi amandman. Za, protiv, sudržani, provjera. Otvaram glasanje. 36 za, 29 protiv, usvaja se. Dvjesto pedeset devet amandman za protiv odbija se 260 za protiv suzdržani odbija se kompromisni 27 za protiv, suzdržani, usvaja se. 266. za, protiv. 266. Ponovno, za, protiv. 266. Zatvaram glasanje. 29 za, 36 protiv. Odbija se. 263 za, protiv. Suzdržani. Odbija se. Kompromisni 27 je usvojen. Dakle, 271. je odbijen. Idemo na 267, ako ne griješim. Dakle, za, protiv, suzdržani, odbija se. 268. za, protiv, suzdržani, odbija se. 272. za, protiv, suzdržani, usvoja se. socijalisti su rekli da, a e EPP kaže ne. Zatvoram glasovanje. Usvaja se 36 za, 23 protiv. 273. otpada, 274. za. komplicirano. Tko je za 273. Za. Protiv. Provjera. Zatvaram glasovanje. 32 i 32. Žao mi je što Veronike nije ovdje jer bi ona rekla da uređaj ne radi. Dvjesto sedamdeset četiri za protiv suzdržani usvaja se Kompromisni 28. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dakle, prelazimo na 278. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 282 za, protiv, suzdržani, odbija se.

Usvaja se. dvjesto devedeset četiri amandman za protiv suzdržani odbija se dvjesto devedeset pet za protiv suzdržani odbija se dvjesto devedeset šest za protiv suzdržani, odbija se. 297 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 298 u dva dijela. Imamo i usmeni amandman. Dakle, ko je za prvi dio? Za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Imamo i treći dio čak. preostale streljiva do tog teksta. Dakle, za protiv, suzdržani odbija se. 299 za protiv, suzdržani odbija se. 300 za protiv, suzdržani odbija se. 301 za protiv, suzdržani odbija se. Kompromis je amandman broj 29 za protiv, suzdržani usvaja se. Prelazimo na 303. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. 309. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. 310 za, protiv, suzdržani, odbija se. 311 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Koja je bila zemlja? Traži se provjera elektroničkim putem. Provjerit ćemo onda. Hvala. Zatvaram glasovanje. 45 za, 16 protiv. Usvaja se. Ovdje je bilo uspješno lobiranje, kako se očito i vidi. 314. amandman. Za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 315 za protiv, suzdržani, usvaja se. 316 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 318 za, protiv, suzdržani, odbija se. 317 za, protiv, suzdržani, odbija se. 320 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 319 u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Drugi dio za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Majer za. Protiv. Suzdržani. To je bio broj 321. Predsjednik je zaboravio navesti koji je broj amandmana. Za, protiv, Suzdržani? Odbija se. 322 za, protiv, suzdržani? Odbija se. Provjera. U redu. Molim vas da kada dižete ruku, da dobro dignete ruku, zato jer su ponekad rezultati dosta nejasni. Dakle, moram dobro moći vidjeti sve. Kompromisni broj 30 za protiv suzdržani usvaja se. Prelazimo na amandman 327 za protiv suzdržani provjera. Zatvoram glasovanje. 31 za, 30 protiv. Usvaja se. 328 za, protiv. Suzdržani. Odbija se. Provjerit ćemo i ovo. Činilo mi se da je odbijeno, ali provjerit ćemo. 40 protiv, 23 za. Odbija se. 329. za. Protiv, suzdržani, odbija se. 330. za. Protiv, suzdržani, odbija se. 332. za. Protiv, suzdržani, odbija se. 333. za. 332. ponovno. Elektronička provjera. Zatvoram glasovanje. 38 protiv, 25 za. 333 za, protiv, suzdržani, odbija se. 334 za, protiv, suzdržani, provjera. Zatvaram glasovanje. 30 za, 31 protiv. 335 za, protiv. Suzdržani. Odbija se. 336 za, protiv. Suzdržani. Odbija se. Kompromisni 31 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 331. Samo prvi dio. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Tristo trideset amandman. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Samo trećina odbora je glasovala. Tko je za? 337. Protiv? Usvaja se. Provjera. Činilo mi se jasno. Zatvoram glasovanje. 38 za, 24 protiv. 341. Za, protiv, suzdržani, odbija se. A sada prelazimo na izjave. Prelazimo na recitale, kako kaže predsjednik.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 Zatvaram glasovanje. 36 protiv, 23 za. 27 za, protiv. Suzdržani. Sad sam se ja malo smeo. Ponovimo za, protiv. Suzdržani. Provjera.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 28 za, 33 protiv, odbija se. 33. je jezični, 34. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Trideset za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromisni 32 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 40. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 41. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 43. Za, protiv, suzdržani, usvoja se. 44. Za. Pa vjerujte mi, bili smo na broju 43. Zatvoram glasovanje. 31 za, 28 protiv. 44 za, protiv, suzdržani. Čini se da je odbijen. 45 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 46 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni 33 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni 34 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni 35 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman broj 55 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 56 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 57 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 59 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni 36. Ne, traži se provjera za amandman 59. Zatvoram glasovanje. 54 za, 6 protiv. da napravimo dvostruku provjeru, da. Kompromisni 36 za. Presjedavajući je bio rekao 56. Dakle, za, protiv, suzrani, usvaja se. Prelazimo na amandman 63. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 64. za prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Šestdeset sedam, šezdeset osam. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 69 za, protiv suzdržani usvaja se. 70. Glasovanje po dijelovima. 69 je bio odbijen. Ispravljam se, kaže predsjedavajući. 71. dio za, protiv, suzdržani odbija se. Drugi dio za, protiv, suzdržani provjera. Čini mi se da je usvojen drugi dio. Zatvoram glasovanje. Usvojen je. 34 glasa za. Treći dio za. Protiv. Suzdržani odbija se. 73. za. Protiv. Suzdržani odbija se. provjera. Wo ist der Rest der Truppe? 20 Gdje je ostatak? Dvadesetorice još nisu glasovali. 73. Zatvoram glasovanje. 32 za, 30 protiv. 74 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Traži se provjera. Ja, Abgelehnt. Odbija se. Lijepo vas molim da glasujete. Prije liberali nisu glasovali. Niti jedan. A to je bio osim toga i njihov amandman. 75. Ko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 76 za, protiv, suzdržani. Čini mi se da je odbijen. 77. za, protiv, suzdržani, odbija se. 78. za, protiv, suzdržani, odbija se. 79. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni 37. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dakle, prelazimo na amandman 84. u tri dijela. Za prvi dio. Drugi dio. Čini mi se da je usvojeno. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Treći dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Tko stalno traži te provjere? Zatvoram glasovanje. Ne, još nije. E, sada je zatvoreno glasanje. 35 protiv, 26 za. Odbija se. 85 za, protiv, suzdržani, odbija se. Prelazimo na... Amandman broj 2, mi kažu. Broj 2, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Možemo do 11. Dakle, od 6. do 11. zajedno. Ne, do 10. Od 6. do 10. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 11. za, protiv, suzdržani, odbija se. 12. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 13. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 14. za, protiv, suzdržani, odbija se. 15. za, protiv, suzdržani, Usvaja se 16. za, protiv, suzdržani, odbija se. 17. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 20. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 21. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo sada na na amandmane odbora. Dakle, ako za 90 glasujemo ovo dijelovima, možemo to odmah. Tko je za, tko je protiv? Suzdržani odbija se. Tko je za sve ostale amandmane ovog odbora? Tko je za, protiv, suzdržani? Usvajaju se. Dakle, prelazimo na amandmane odbora FEM. Kada smo se dogovorili da to ide zajedno, moj popis je drugačiji. Glasovali smo 9-10, 6, 7 i 8. Možda je trebalo biti brže, sada je smo zatvorili glasovanje. Now we come to FEM 1. Sada smo došli do FEM 1 should talk about FEM 1. I think here we have it several votes different. Mm, dakle, ovdje imamo nekoliko glasova. Možemo li FEM 1 do 9 zajedno? Možemo li to uzeti kao skup amandmana? Ne, onda ćemo pojedinačno. Samo da vam kažem, ja predsjedam sastankom. FEM 1. Molim vas da se prestanete ubacivati. FEM 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. FEM 2 do FEM 9. Dobro, onda ćemo pojedinačno. FEM 2, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 3, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 4, za,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 FEM 12 za, protiv, suzdržani, 13 e, za, protiv, suzdržani, usvoja se, odbija se, 14 za, protiv, suzdržani, odbija se, 15 za, protiv, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Abgeschlossen. Zatvaram glasovanje. 35 za, 27 protiv, usvaja se 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se 18 za, protiv, E, Djelomično sudjelovanje EPP-a usvaja se 19 za, protiv,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 Moramo ponoviti. 26 za, protiv, suzdržani, odbija se. 27 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 28 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 29 za, protiv, suzdržani. Napravit ćemo provjeru za 29. Zatvaram glasovanje. Usva se. 30 za, protiv, suzdržani, usva se 31 za, protiv, suzdržani, usva se 32 za, protiv, suzdržani, usva se 33 za, protiv, suzdržani, usva se 34 za, protiv, suzdržani, usva se 35 za, protiv, suzdržani, usva se 36 za, Ispričavam se. Ne. Neki ljudi ne žele da glasamo u skupno. 36. za. Usvaja se. 36. za, protiv suzdržani u se. 37. za, protiv suzdržani u se. 38. za, protiv suzdržani usvase, se, 39. za, protiv, suzdržani u se, 40. za, protiv, suzdržani usvase, se, 41. za, protiv, suzdržani usvase, se, elektroničko glasovanje o nacrtu rezolucije. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Četrdeset šest glasova za, nitko nije protiv, 13 suzdržanih, čestitam, usvaja se. E, htio bih samo iznijeti nekoliko komentara ako mi dopustite. Prije svega mislim da moramo provjeriti neke od ovih identičnih amandmana koje smo usvojili. Naime, ako su oni identični, moglo bi se dogoditi da je e, treća strana zapravo sastavila te amandmane. Morat ćemo o tome razgovarati na proširenom e, na sastanku proširenog predsjedništva jer postoji sumnja da treće strane sastavljaju amandmane. A mislim da to nije ni na koji način primjereno instituciji poput ove. Neću ulaziti dalje u detalje. Drugo, moramo vidjeti da li e, odbor e, koji sastavlja mišljenje, e, a predloži 41 amandman, da li to možemo prihvatiti. Smatram da je to disproporcionalno i mislim da ćemo se morati time pozabaviti. U redu, sljedeća točka dnevnog reda je nešto o čemu ćemo raspravljati na sastanku koji je zatvoren za javnost.